So good afternoon, dear colleagues, back again. As we said, now we have a slot of one hour and a half, so let's try to make the best out of it. And uh, we still have a Evo, pred nama je sat i po vremena, e, pa ćemo pokušati iskoristiti to vrijeme na najbolji mogući način. E, govorit ćemo o borbi protiv ekstremizma i terorizma. To imamo u dnevnom redu, to smo uključili, sada ćemo čuti gospodina Vil van Geverta, on je izvršni direktor operacija u Europolu i gospodin Bernard Whitford, koji je e, ravnatelj istraga e, u e, Donjoj Saksiji. Dakle, razmjena mišljenja, ali prije toga ću dati riječ gospodinu Pistoriusu. Izvolite. Hvala gospodina Aguilar, drago mi je. Evo, prvo smo razgovarali o okvirnim uvjetima rada Europola i sad ćemo porazgovarati o ili preći ćemo na tematsku raspravu, to je nešto novo u ovom cijelu, e, točka koja, koja je jako, jako važna. Pa je stoga e, njemačka delegacija već prošle godine odlučila učiniti desničarski terorizam e, prioritetom tijekom našeg predsjedanja Europskom, Vijećem Europske unije, jer desničarski terorizam i ekstremizam e, predstavlja prijetnju svima nama u Europskoj uniji. Izvješća Europola od prošle godine e, su alarmantna i to se nije promijenilo do danas i zato je jako dobro što, što e, smo se mi dotaknuli ove teme i ne samo da je dobro, nego je apsolutno nužno. Nekoliko dana nakon e, sjednice kontrolnog tijela u rujnu je desničarski ekstremist u Mojten u listopadu 2019. je e, proveo napad na sinagogu u Haleu gdje su upravo slavili blagdan Jom Kipuru. Samo zahvaljujući teškim e, drvenim vratima e, nisu ubijeni ili židovi tog dana u sinagogi. Ali neki ljudi pred sinagogom su nažalost izgubili života u tom atentatu. E, taj čovjek, tom čovjeku se sad sudi i, i vidi se da je njegov svjetonazor pun mržnje. I Počinitelji ne poštuju granice. E, na područje desničarskog ekstremizma i terorizma zato predstavlja i europski izazov i zato e, se također Europol bavi time i slažem se u potpunosti s Europolom kad kažu da različita gledanja i na toj perspektive i, i, i različiti zakoni E, e, možda dovode do toga da mi podcjenjujemo ovaj problem u Europi i, i zato iz, donosimo pogrešne zaključke i, i, i biramo pogrešne strategije. Zato je svakako potrebno da se mi pozabavimo ovim pitanjem i, i da tome posvetimo sat i pol vremena večeras Stručnjaci će nam dati uvid u ovu tematiku, u ovu temu. Pozdravljam gospođa Van Gemerta, e, e, e, zamjenik izvršnog direktora Europola za operativne djelatnosti i Bernard Vito koji će nam govoriti o, radu obavještajnih službi u Njemačkoj. On je ravnatelja, ravnatelj službi službe službe, obještajne službe u Donjoj Saskoj. Eto, to bi bilo sve za sada i da ću onda riječ gospodinu Gevartu. Izvolite. Pa uh, Dobar dan, dragi članovi parlamenta i nacionalnih parlamenta. Doista mi je zadovoljstvo što sudjelujem danas s vama na ovoj raspravi. Kao prvo počet ću e, razgovarati s vama o prijetnjama Europskoj uniji, a onda o izazovima koji su pred nama. E, mi smo pisanim, e, u našem pisanom postavku govorili o dvije stvari. To je kao prvo imamo povećanje i veći broj incidenata, i e, isto to u kontekstu COVID-19. Dakle, prvo ću nešto reći o tome, a onda vam dati nekoliko informacija o tome. Dakle, što se tiče povećanja, svi smo svjesni toga da u 2019. E, imali smo čitav niz e, takvih e, napada. Šest ih je bilo u Europi. Tri države članice Europske unije manje ih je bilo. Samo jedan 2018. godine. Osim toga 2019. godine ekstremisti su obavili dosta napada koji nisu bili okarakterizirani kazneno gonjeni kao teroristički napadi, već kao drugi druga kaznena djela. E, vidjeli smo isto tako e, u Njemačkoj jedan od najvećih takvih e, desničarskih terorističkih napada u Europi, a to je bilo u Njemačkoj. Postoje naravno i drugi vidovi ekstremizma. I tom bi moglo, eh, dakle toga ima sve više, često se ne govori o terorizmu kao takvom, pa zbog toga može doći eh, do eh, umanjenja važnosti ovog velikog fenomena. Izuzetno je važna komunikacija na mreži i to povećava mjere i veze između ekstremista i terorista. Oni se koriste upravo e, takvim e, e, platformama kako bi održili zajednicu i upravo se na internetu promovira takav terorizam. E, oni imaju na neki način slobodu djelovanja e, na e, internetu. Izuzetno je inspirirani su također ISISom i džihadistima, to je s načinom na kojim dijele propagandu i za njih je to jedan vrlo učinkovit način da poruku prenesu vrlo velikom broju zainteresiranih osoba. Imali smo takvih slučajeva u Njemačkoj, u Norveškoj i u SAD-u. Dakle, takvih incidenata ima na cijelom svijetu, a zapravo počinitelji e, su e, članovi iste velike e, internetske zajednice. Covid je na neki način utjecao na to. Dakle, mjere vezane za COVID su na neki način E, zaustavile i spriječile aktivnosti, usporile su ih. Međutim, na drugu stranu ljudi e, provode više vremena e, u kući i dakle više vremena na internetu, pa su stoga više izložene takvim ekstremističkim sadržajima. Dakle, mi smo pokušali na neki način ekstremisti su pokušali iskoristiti propagandu vezanu za covid džihadisti, e, e, ekstremni e, desničari su iskoristili covid kako bi povećali razdor u društvu. Dakle, također je dobilo prijedloga da se manjine zaraze tim varisom i e, da se na taj način e, kontroliraju, kontrolira stanovništvo. E, tu imamo i aktiviste koji se borbe protiv cijepiva i imamo različite skupine, ekstremističke skupine koje ovdje zajednički djeluju. Međutim, imamo isto tako i vezu sa COVID-19 i uvođenjem tehnologije 5G bilo je takvih e, tekstova propagande i e, iz e, ekstremista s lijeve i ljevog i desnog krila. To naravno povećava dakle osjećaj neprijateljski osjećaj prema vladi i zbog neučinkovitih mjera borbe protiv covida. E, imamo e, dakle počinitelje e, koji sami djeluju. Smatramo da je u EU najveća prijetnja upravo iz tih vukova, prijetnja koje predstavljaju vukovi samotnjaci, ljudi koji djeluju u malim skupinama ili sami. I dalje se najviše koriste vatreno oružje i eksplozivi Ovaj posljednji napad je pokazao da te jedan jedini e, samostalni terorista može upravljati i sačiniti veliku količinu eksplozivnog e, oružja. E, Postoji li veza između terorizma i kriminaliteta? Možda ne izravno e, jer nemamo iste motivacije. Međutim, postoje e, nekakve transakcije između terorista i e, sitnog kriminala. I to vrijedi za svaku vrstu ekstremizma. Što se tiče financiranja takvih zločina, što se tiče ekstremističkog desničarskog terorizma, oni e, dobijaju sredstva ili u kriptovaluti, isto tako e, tako što e, prodaju robu na internetu. Zapravo ih članovi financiraju. Radi se o vrlo kompleksnom obliku financiranja i to stvari čini još kompliciranijima. Europol e, je e, razvio e, mogućnosti praćenja tih kriptovaluta. Imamo propagandu na internetu, ali i izvan na javnim demonstracijama se širi takva propaganda. I to u različitim oblicima. Dakle, ekstremisti e, se koriste različitim simbolima e, kako bi komunicirali izvan mreže. I e, došlo je do većeg povećanja takve komunikacije upravo zbog interneta u posljednjih godina imamo i druge e, sudionike koji na neki način daju potporu. To mogu biti huligani, motoristi. Tako da možemo reći da se ovdje radi o vrlo kompleksnom terorizmu zbog toga što postoje simpatizeri koji e, nisu izravno vezani za e, ovakve ekstremiste ekstremne desnice. Dakle, ovaj razvoj pokazuje da trebamo stvarno tražiti sve više i više suradnje e, među državama članicama kako bismo se zajednički borili protiv ovog fenomena. Države članice imaju naravno e, odgovornost za borbu protiv terorizma na nacionalnoj razini, ali postoji velika potreba za e, zajedničkom koordinacijom. E, u e, Europolu postoji upravo e, mandat za borbu protiv svih oblika nasilja i terorizma. Te stoga države članice traže od nas da organiziramo akcijske dane, dane akcije na razini Europske unije koje uključuju više, uključuju više država članica. Radi se o vježbama Međutim, ono što je najvažnije to je da e, imamo sustavnu razmjenu informacija svih država članica, e, tako da bi smo e, minimizirali incidente na razini država članica i nikako do njih ne bi trebalo doći, a da o tome ne bude informiran Europol. Što se tiče ekstremizma i terorizma na internetu, e, tu e, Europol e, gradi svoje kapacitete. I moram reći da su očekivanja jako velika. Već smo rekli kako su države članice sudjelovale u borbi protiv e, ekstremne e, desnice. Međutim, e, važno je da i unutar država članica postoji sposobnost borbe protiv takvog oblika terorizma i Europol je spreman organizirati te dane obuke sa državama članicama e, kako bismo vidjeli e, kakvi su e, najčešći i najvažniji oblici ekstremizma, ekstremne desnice u državama članicama. Dakle, već sam na početku govorio o klasifikaciji ovakvih kaznenih dijela. Moram reći da se e, koriste različiti termini i važno je da govorimo istim jezicima. I konačno, dakle, važna je razmjena strateških informacija, ali isto tako i nekih sitnica kao recimo kakvu odjeću one nose, koje marke i tako dalje i to ne samo među državama članicama već i sa SAD-om. To je od ključne važnosti za našu buduću suradnju. Potrebno je doći do informacija e, od svih e, čimbenika, ne samo od policije. Ekstremizam e, države, ekstremne desnice e, je e, ponovo privukao svu našu pažnju i potrebna nam je doista velika volja i suradnja država članica kako bismo se zajednički uhvatili u koštac s ovim fenomenom, a zahvaljujem na pozornosti i ako budete imali pitanja, ja ću naravno na njih odgovoriti. Hvala vam gospodine predsjedavajući e, da eto, prelazimo sad s međunarodne razine na e, nacionalnu razinu i eto e, opisat ću kako mi u Saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj postupamo u ovakvim situacijama kao ravnatelj obavještajne službe u Donjoj Saskoj. Eto, mogu vam reći da imamo osam, otprilike 8 milijuna stanovnika, otprilike 2000 policajaca imamo i, on, i u obavještajnoj službi radi 350 kolega koji zajedno sa Saveznom obavještajnom službom s kojima se zajedno e, bavimo ovim pitanjima i problemima i ja sam ukratko pismeno upisao kako izgleda struktura naše organizacije i, i u policijskom dijelu i u obavještajnom dijelu i eto na osnovi toga si možete stvoriti predođbu o tome e, kako funkcioniramo i eto navest ću vam jedan primjer međutim prvo bih vam rekao sljedeće jer ovo je javna sjednica pa e, se samo smijem dotaknut e, pitanja i materijala koji nije povjerljiv. Eto, nadam se da imate razumijevanje za to. Evo, e, spomenut ću vam jedan slučaj kojim se bavimo zajedno sa drugim saveznim pokrajinama što je spomenuo i prethodni govornik. E, eto, u tom slučaju bismo se nadali da bi, mm, ili bilo bi dobro da je to zajednički uređeno na evropskoj razini. Blatenhana vjerojatno ste čuli, čuli za taj slučaj ili imaju neke organizacije koje su zabranjene u mojoj zemlji, ali ne u drugim zemljama članicama. Znači, neki, znači članovi ovih organizacija mogu na taj način e, potkopavati naše društvene strukture i, i osobe sa koje mi vjerujemo da su članovi te se znači mogu slobodnije kretati u drugim zemljama ili na primjer e, borilačke vještine, organiziranje natjecanja borilačkim vještinama, to je sad u, jako u modi, u Magdeburgu je sad bilo e, to e, u, u, Saxon-Anhalt i Niedersachsen, tamo smo ipak uspjeli spriječiti održavanje tih natjecanja. Znači, to su eto tako mali uspjesi e, koje smo ipak postigli i, i na taj način napredujemo, ali također smo utvrdili da je nacionalna umreženost desničarskog ekstremizma koji nije e, definiran, nažalost, nema opće definicije. E, imamo, za terorizam imamo definiciju ali nemamo definiciju desničarskog ekstremizma. i, mi u Njemačkoj na saveznoj razini, znači imamo otprilike 32 tisuće desničarskih ekstremista, od njih je 13 tisuća spremna koristiti nasilje. nasilje. U Donjoj Saskoj imam, ih ima otprilike 230 2300 i 880 e, njih je spremno upotrijebiti nasilje, znači oni bilo od, oni su spremni odmah e, upotrijebiti nasilje. Ako je to potrebno, e, znači njihove aktivnosti su se, e, se odvijaju na internetu. I i tek nakon nekog vremena e, oni prelaze u realni svijet e, iz interneta. Imamo jednu grupu S, skupina u S, nazvat ću ih tako, e, kojima smo se morali baviti neko vrijeme jer informacije koje su dostupne u nekim e, zemljama, nekim državama, znači nismo, nismo nismo imali cjelokupnu sliku situacije, nego tek kad se član e, ove skupine obratio policiji u savznoj pokrajini Rheinland-Pfalz, tek smo onda e, mogli, uspjeli pohvatati konce, jer imamo zajednički obavještajno obrambeni centar i centar za suzbijanje desničarskog ekstremizma i u Donjoj Savskoj još k tome imamo i zajednički centar za analizu informacija gdje zajedno s policijom obrađujemo ove slučajeve i, i pratimo ih kako bismo bar mogli osigurati da čim prije, e, čim prije e, proslijedimo policijske informacije o ovim e, radnjama. I tijekom više mjeseci su se ove strukture razvijale na internetu, isključivo na, internetu i i, i sad je doš, bilo došlo do toga da će se sastat, e, poslali su pozivnice, e, mi smo saznali za njih i, to je rezultat e, istraga, danonoćnih istraga na internetu i, i takve moramo raditi, jednostavno i moramo raditi. Znači, nemamo mi uredsko radno vrijeme, nego moramo biti prisutni na internetu danonoćno. E, ne, ne ide to od 9 do 5, nego uvijek, uvijek, uvijek e, moramo biti prisutni. I onda smo, znači, u dogovoru s policijom uspjeli, kad su se oni sastali u jednom mjestu u Nordrhein-Westfalenu, e, smo mogli intervenirati. E, uhitili smo nekoliko osoba i utvrdili smo da je ova mreža koja se stvorila, znači da je ona u biti da je u biti to tek vrh ledene sante, jer e, u tom obliku No, znači, vidjeli smo da, da, je, da je to jedna mreža koja je povezana na saveznoj razini u Njemačkoj i, i da to nije tek jedan pojedini slučaj, nego da je, da je to već uhodana praksa e, s kojom se moramo uhvatiti u koštac e, na području desničarskog ekstremizma i terorizma. E, spomenut je napad u Hale. Eto, i, i, to je kao predložak sa druge, se može reći. I na, to se nazira strategija Znači, radikalizacija pojedinaca, oni se radikaliziraju kao pojedinci i radikaliziraju se isto tako što što i, sami e, stavljaju materijale na internet, e, pišu vlastite manifeste e, i kako bi pokazali evo ili iskazali svoje stavove, iznijeli svoje stavove i to su često mladi muškarci koji, koji žele iznijeti, naglasiti svoje nacističke stavove. Oni su cijelo vrijeme na internetu, nemaju socijalnih kontakata ili su im ozbiljno narušeni i, i, zato su, su oni nekako u svojoj glavi razvili neki vlastiti svijet i, i svjetonazore i gledanja na, na druge ljude, na muslimane, na strance i to su neki zajednički nazivnici koji su vrlo često prisutni i na temelju njih možemo prikupljati informacije kako bismo mogli djelovati i kako bismo bar donekle mogli e, zajedno pronaći mogućnosti kako bi spriječili e, dodatni razvoj u tom smjeru. E, bavimo se također preventivnim mjerama e, i imamo e, akt, ovaj program zvan Neustadt za one koji želi istupiti iz tih organizacija i skupina kako bismo pomogli reintegrirati ove, ove ljude koji su krenuli krivim smjerom kako bismo ih reintegrirali u društvo. No, nedostaje nam međunarodni pravni okviri. Nažalost, e, mi smo bili u kontaktu s Europolom preko e, Saveznog ureda za suzbijanje terorizma, ekstremizma i vidimo da ti, da ti okviri nisu usklađeni i i bilo bi dobro da ih se uskladi, na primjer, sa, sa mm, jer vidimo da ima puno, puno platformi na, kojima se kreću ovi pojedinci i mi cijelo vrijeme kaskamo za njima, tu je Facebook, Instagram, dobro, oni to uklanjaju terorističke sadržaje, ali drugi ne drugi to ne rade i teroristi svjesno znači koriste e, ruske servere i poslužitelje i, i, to je ogroman izazov e, na kojem mi ne možemo odgovoriti na razini države članice, nego to moramo rješavati putem Europola u, zajedno. Nadalje, smo suočeni sa sljedećim izazovom. Tehnički razvoj vrlo brz, znači naši uređaj, naš, naši zaposleni cijelo vrijeme moraju pratiti ovaj brzi razvoj što je i rade. zaposlili smo više osoblja u zadnje vrijeme jer e, vidimo da je, ova, da ovo rastuća prijetnja. Eto, evo to je toliko za sada u vidu uvoda, pa se radujem interesantnoj raspravi. Hvala. Ja, da gebe ich jetzt zurück nach Brüssel an äh, Juan. Onda ću dati riječ e, vama u Briselu, Juan Lopezu Aguilaru. Hvala vam gospodine Pistorius, e, gospodine gep i Vitaut. E, sada ćemo započeti raspravu um, i Europski parlament je uložio mnogo truda i e, u proučavanje i suzbijanje terorizma, ekstremizma. Kad smo ranije govorili o organiziranom kriminalu, smo to asocirali s nekim zemljama, prije svega s nekim zemljama, s mafijaškim strukturama. A kad govorimo o terorizmu, možda nam padaju na pamet neke zemlje, e, uglavnom neke zemlje, nažalost i među njima i, moja, zemlje koje su se morale boriti i dugo vremena trpiti ovo terorističko zlo dok mnoge druge zemlje članice Europske unije, dok su one vjerovale da su pošteđene ovog zla, ove prijetnje, no sad smo opravdano zaključili da da da, da to ova zemlja, Belgija, e, tu su ljudi dugo vremena vjerovali da će ostati pošteđeni terorizma tu u srcu Europe. No, nažalost su pretrpili ogromne terorističke napade, baš kao Francuska, Njemačka, Ujedinjeno kraljevstvo, pa čak i Norveška. Ko bi to mogao pomisliti, eto. I to je prije nekoliko godina. Znači da, da, da su tu jasne poveznice između ekstremizma i terorizma i, i, i jasno je da se Europska unija mora baviti terorizmom na razini baš Europske unije, a ne samo na razini zemalja članica. U... Tijekom prošlog mandata smo imali odbor o, za terorizmu. E, ja sam bio član tog odbora i 2018. su doneseni zaključci e, e, koji služe kao preporuke smjernice za zakonodavni rad ovog parlamenta i, i također smo potaknuli izradu jedne strategije protiv terorizma. Znači, očekuje se da će komisija izraditi strateške smjernice, ali operativni pristup kako raditi na suzbijanju terorizma i zato smo dostavili na dnevni red, eto, i sad imamo sat vremena, možda malo manje. Dobro, eto, sat vremena možda. Pa i nadam se e, da će se mnogo vas moći javiti sa riječ, što je više moguće. Evo, e, minutu i pol svak. Ali molim vas, vi koji niste u dvorani, vi ste zapisani e, za govornici na ovoj točki ali budite spremni ovaj, se spojiti ili, ili pritisnuti e, gum za uključivanje mikrofona kako se ne bi morali baviti e, tehničkim problemima. Evo, počet ćemo s gospodinom Petersom. E, izvolite. Speakers, I have three questions. Hvala, imam tri pitanja. Prvo pitanje je koliko je zemalja članica procijenilo da je prijetnja od desnog nasilja povećana. Drugo, koliko zemalja članica je ocijenilo da postoji takav problem unutar vlastitih policijskih e, obrada i tu se tu želim spomenuti i slučaj i 29 policijskih službenika u Sjevernoj Rajni Vestfali i treće u svojem izlaganju se spomenuli da na internetu da određene zajednice šire mržnju. Na koje to zajednice mislite? Je li taj problem prisutniji na određenim platformama? I na kraju, trebaju li se zakoni koji uređuju promet na internetu usredotočiti se više na to pitanje? Hvala. Sada prelazimo na predstavnike nacionalnih parlamenta. Prvo dajem e, riječ e, predstavniku Belgijskog senata, gospodinu Foratu Benkiška. Ako sam dobro izgovorio. Čemu li se? Benšika? No, not the case. Then we move. Speak button, please. Speak button.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 Gospodin nije uspio uspostaviti vezu. Gospodine Šika, vratit ćemo se vama, a sada prelazimo na predstavnike Španjolskog kongresa. Kongres zastupnika Španjolske, gospodin Hesoso. Wow, what a situation. Eh? What a situation. Connected, but trying puede conseguirlo? Señor Gestoso, ¿lo consigue? Disconnect with very bad uh, connection. We will refresh him. Okay, I'm sorry about that. We'll be back if... Ispričavamo se, imamo tehničkih problema. Evo, žao mi je što moram <laughs> ponovno dati riječ predsjednicima Europskog parlamenta, gospođa Insert. Hvala, gospodine predsjedniče. U kratkom priopćenju Europola ovom sastanku ističe se da zemlje članice prijavljuju incidente desničarskog ekstremista u maloj mjeri, ali prema njihovim procenama taj je ekstremizam u porastu. Veza između nasilnih skupina rasističkih stranaka i širenja terorija zavjere i širenja mržnje i prijetnji onima koji predstavljaju demokraciju ne smije se zanemariti. U mojoj zemlji Švedskoj vidimo da se širi mržnja protiv novinara i medija i to do te mjere da novinari čak provode autocenzuru. Kranja desnica staje, nažalost, uzbog e, predstavnicima konzervativnih stranaka i to na neki način sankcionira govor mržnje na teret određenih novinara. To smatram sramotnim i naročito to da Unija koja je izgrađena na miru, slobodi i pravdi ide u tom smjeru. Vidimo također da se krive židovi, muslimani, migranti, romi, socijalisti i liberali za e, pretpostavljeni pad društva. Ne mogu se sada sjetiti koliko su puta predstavnici krajnje desnice i nažalost predstavnici tradicionalnih konzervativnih stranaka okrivljavali neovisne novinare zbog ljevičarskih ideja jer su ukazivali na pitanja koja se ne dopadaju desničarskim konzervativnim strankama. To se sve češće normalizira i e, mislim da zapravo odvaramo vrlo mračno poglavlje naše povijesti. Znam da praćenje ideologije nije u mandatu Europola, ali odgovornost za očuvanje demokracije nam je zajednička. No istovremeno radikalizacija i normalizacija moraju od nekud početi. Dakle, prvo pitanje je sljedeće. Koja su kratkoročna i dugoročna rješenja za pribavljanje preciznijih informacija i razradu strategija i osim toga u nekim zemljama članicama se zabranjuju određene organizacije i je li to pravi korak ka prekidu sadašnjih negativnih trendova? Hvala. Pokušajmo dobiti gospodina Benčiku iz Belgijskog senata. Jeste li uspjeli uspostaviti vezu konačno? Hvala gospodine predsjedniče na srpljenju. Poštovani kolege, u Europolovom dopisu stoji da Europol djeluje u tri pravca. Prvo, razmjena informacija u obavještajnom području, zatim razmatranje strateške europske slike i također e, suzbijanje desnoestremističke propagande na internetu. Možete li komentirati koji je to naglasak stavljen na suzbijanje takve propagande na internetu Naročito budući da znamo da te stranke i osobe imaju veliki proračun za medije. Recimo ovdje u Belgiji desničarski ekstremisti i njihove stranke izdvajaju više od 1,8 milijuna eura za oglase na Facebooku, Instagramu i tako dalje. Drugo pitanje. Pratili Europol komunikacije i proračune za propagandu desničarskih skupina koje šire govor mržnje i koje mogu motivirati i terorističke činove i također nadziru li zemlje članice proračun takvih stranaka kao sastavni dio njihove strategije u borbi protiv desničarskog ekstremizma. I još jedno pitanje. Kao stručnjak za policijske poslove, gospodine Vithut, možete li komentirati e, i strategije za suzbijanje desničarskog ekstremizma koje poduzimaju nacionalne policije, ako uopće takve postaje. Hvala. Hvala. Sada Miguel Hestoso iz e, Kongresa zastupnika Španjolske. Čujemo li se? Creo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 Gospodin Petros Nikos sa Cipra. Izvolite. Nikos Ketiros? Speak button? Nope. How about Koen Mitsu? Gospodin Koen Mitsu iz Belgije. Donji dom, dom zastupnika Belgije. Hvala pa većina pitanja koje sam ja htio postaviti je već postavljena i ja moram priznati da je desničarski ekstremizam u porastu, ali samo da uzvolite mi jednu napomenu, ne toliko pitanje. Molim vas, nemojte stavljati naglasak samo na desničarski ekstremizam jer znamo da postoji i ljevičarski ekstremizam i terorizam. I siguran sam da Europol prati i ljevičarske ekstremiste. Dakle, molim vas, nemojte se samo usredotočavati na desničarski ekstremizam. Isključivo, evo, to je ono što sam htio reći, a moja pitanja su već postavljena. Hvala, posljednji pokušaj da uspostavim vezu sa gospodinom Hestosom. Čujemo li se? Miguel Hestoso del de Diputados. No connected but not, reaching out, not getting it. Spojen je, ali se ne javlja. <laughs> Isprike, ali moramo krenuti dalje. Kako bismo spriječili ovaj prazan hod, ja ću najaviti sljedeća tih govornika i molim one koje spomenem da se pripreme. Dakle, Sljedeća je gospođa Pagasa Ortundua u ime Europskog parlamenta. Onda Slovenska nacionalna skupština, gospodin Pribil, Poljska, Donji dom, Jaček Kužepa i onda iz Saske gospodin Brickmont i gospođa e, Pagasa Ortundua ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče i hvala našim e, e, gostima. Doista so zanimljiva izlaganja i govorili su o potrebi za većim usklađivanjem i mi smo i u prethodnom sazivu u odboru TER radili na tome, na direktivi o terorizmu i upravo smo radili na usklađivanju propisa na europskoj razini. No, Kada je riječ o drugim oblicima terorizma koji nije džihadističke prirode, postoji određeni problem. Odnosno, zemlje članice e, imaju iste definicije pozivanja na mržnju, terorističkog čina i tako dalje. I zato se trebamo pozabaviti još ovim terminološkim pitanjima. Evo, ispričavam se što mi je zazvonio mobitel. No, da nastavim. Ima još jedno važno pitanje, odnosno oponašanje. I naši gosti su to rekli, odnosno ovi... E, vukovi samotnjaci, samostalni teroristi. Sada nadahnjuju druge ubojice i teroriste. I to je povezano sa procesom radikalizacije. Dakle, ne postoji jedini put ka radikalizaciji, nego postoje određene zajednice koje šire mržnju i na internetu i onda se prebacuju u stvarni svijet. Dakle, pitanje dezinformiranja je djelomično povezano sa inicijativama na koje se moramo usredotočiti upravo kako bismo mogli obavljati svoj posao zakonodavaca ili trebali bismo dati možda veće ovlasti Europolu ili zemljama članicama. Dakle, svi ovi server koji rastu kao gljive poslije kiše u Venezueli ili u Iranu su serveri kojima se koriste teroristi. A zatim imamo i pitanje i e, protuobavještajnih e, operacija i informacija. Informacije su od uvijek bile ključne, a toga trebamo se bolje upoznati sa takvim ekosustavima. Naravno, jedan e, dio problema, kao što kažu Njemci, su isključivo njemački, ali postoje i transverzalni problemi, a to je ekstremizam koji može ići od jedne do druge krajnosti, odnosno s desna na lijevo. Dakle, nastojimo vidjeti što možemo učiniti kao Europski parlament. Možemo recimo revidirati ovlasti Europola jer postoje nadnacionalne sastavnice ove pojave. Hvala, gospodin Prebil, onda gospodin Kočepa, i onda gospođa Rigmu i onda gospodin Maksimus Karakopoulos iz Grčkog parlamenta. Gospodine Pribil, izvolite. U redu, čujemo li se? Hvala na riječi gospodine predsjedniče. Osim podataka i statistika koji se objavljuju u izvješćima Europola, najvažnije je naglasiti da desničarski ekstremizam je prisutan i na međunarodnom planu, dakle pojavljuje se i na različitim događanjima i obilježavanjima povijesnih događaja u Europi i zapravo pokazalo se na taj način da se jačaju veze između ekstremista, naročito u ovakvim situacijama poput ove pandemije, širenje lažnih vijesti i ekstremističke propagande se može neometano nastaviti. Mi počinjemo sada uviđati važnost višegodišnjeg programa Europola za borbu protiv svih oblika terorizma i ekstremizma i vjerojatno za borbu protiv eh, kiberkriminaliteta koji može dovesti do terorizma. Moram reći da slovenska policija surađuje sa zemljama članicama i Europolom svakodnevno u otkrivanju osoba i organizacija za koje su sumnja da počinjaju kaznena djela povezana s terorizmom i učinkovito razmjenjujemo podatke između ovih tijela. Evo, samo za kraj Želim reći da ovakva kaznena dijela i dijela povezana sa krizom e, COVID-19 predstavljaju prioritet za Sloveniju i mi računamo u tome na potpunu podršku Europola. I evo, samo za kraj, Europska unija kao takva mora postati sposobna boriti se protiv takvih prijetnji i za to izdvojiti potrebnu financijsku potporu i uz naravno odgovarajuću pravnu potporu moći ćemo reagirati na takve prijetnje. Ali mislim e, da postoji mnogo prostora za razvoj i za daljnja e, rješenja. Evo, ja e, ću sa zanimanjem saslušati ostatak rasprave. Hvala vam i pozdrav Slovenije. Hvala gospodine prebil sada gospodin Kučepa, gospođa Brikumon, gospodin Karakopoulos i gospodin Jacques Igu. Gospodin Kučepa iz eh, Poljskog parlamenta. Izvolite. Hvala na riječi. Evo samo nekoliko razmišljenja. Desničarski terorizam se ne razlikuje od ljevičarskog terorizma. Stoga, vas e, molim da sagledate terorizam na holistički način, bez obzira na njegovu desničarsku ili ljevičarsku orijentaciju. Osim toga, Govorilo se o borbi protiv terorizma na internetu, naročito u ovo doba pandemije. Zašto to spominjem? U doba epidemije ili pandemije postaju očitija i pozitivna, ali i negativna ponašanja. Sve smo izloženi propagandi i to nas na neki način priprema na intenzivnija djelovanja. I ako se pandemija ovako nastavi, možemo očekivati terorističke napade, trebamo biti spremni na to. I posljednje pitanje. Čuli smo da će se organizirati dani identifikacije. Možete li pobliže objasniti o čemu se tu radi? I nije li tu riječ o kršenju temeljnih prava? Saskia Brickmull, Maksimos Karakopoulos, Jacques Brickmull. Molim vas da se pripremite, a sada dajem riječ Saskiji Merci, monsieur Hvala gospodine predsjedatelju i hvala na vrlo zanimljivim prezentacijama. E, čuli e, smo u nekoliko navrata da tražite zajedničku e, definiciju tog terorizma desničarskog kako bismo se zajednički uhvatili u koštac sa tim problemom. Mislim da je potrebno e, da e, o tome e, raspravimo i to specifično, konkretno upravo o tom desničarskom terorizmu koji je sve češći. Sve više imamo populizam ekstremne desnice koja je prisutna na nacionalnoj razini u političkoj debati. Govorimo tu o govoru nasilja i mržnje i e, govorimo o platformama i to su stvarno e, mjesta e, gdje se sponzorira e, ekstremna defnica kao i politička ekstremna defnica i govorimo o milijunima eura E, sredstava. Dakle, što ćemo učiniti? A što sa ovim e, e, kampovima, gdje, logorima gdje se trenira ekstremna desnica i što sa ekstremnom desnicom u policiji? To nije dobro za sliku i imidž policije koja treba doista biti takva da e, inspirira povjerenje. Čuli smo i za Whatsapp skupine e, takvih e, policajaca, a i svakodnevno čujemo za nasilje od strane policije, što Europol čini za to i što Europska unija radi zajednički u odnosu na unapređenje prava žrtava takvog terorizma. Ode, aude, aude, redu, evo sada molim sljedeće govornike da se pripreme. Sljedeći je gospodin Karakopulos. Hvala. Mislim da se svi možemo složiti da je suzbijanje desničarskog ekstremizma teška zadaća i da nije dovoljno policijsko postupanje, nego trebamo uskladiti djelovanje zemalja članica kako bismo prepoznali mreže koje povezuju razne organizacije istovremeno, trebamo i spriječiti pojavu razloga koji dovode do radikalizacije i pojave ovakvih organizacija, dakle socijalna nesigurnost, nezaposlenost i tako dalje. Tijekom financijske krize Grčka se morala suočati sa porastom desničarskih pokreta koji su našli izrečaja u zlatnoj zori. Bili smo svjedoci različitim e, slučajevima nasilja koji su kulminirali ubojstvom eh, jednog predsjednika Zlatne Zore i članovi te organizacije su kazneno gonjeni i sada očekujemo odluku suda 7. listopada. Nažalost u Grčkoj već desetljećima vidimo da cvjeta ljevičarski ekstremizam. Na deseci ubojstava i jedna od najpoznatijih e, organizacija je 17. studenoga, čiji su članovi sada u zatvoru. Također vidimo i prijetnju terorizma koji se preljeva iz područja sukoba i stvara mreže u Europi. Dakle, trebamo pojačati razmjenu obavještajnih informacija između zemalja članica i usredotočiti se na razmjenu takvih informacija sa zemljama porijekla terorizma, odnosno Turskom i Libijom. Što možete i što ćete učiniti u tom pravcu? Hvala. E, Jacques Bigot, ono Van Rihapura i onda gospodin Mihael Hesteoso je uspio uspostaviti vezu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 Hvala što ste organizirali ovu raspravu i hvala kolegama iz Njemačkog parlamenta koji su eh, prošli kroz ove strašne događaje i znamo da je izuzetno važno boriti se protiv eh, desničarskog terorizma. E, ja ću nešto reći o misiji koju je Europol već imao. Vrlo dobro znamo da društvene mreže i internet su izuzetno važne za kontakt i e, razvoj e, terorističkih mreža, ali i govora mržnje na internetu. Upravo je stoga jasno da se Europska unija treba uskladiti kako bi se borila protiv toga jer e, internet nema granica. Što bude e, više mogućnosti zajedničkog rada, to će biti bolje za nas. Od 2015. godine Europol e, je uspostavio jednu službu za internet čiji Cilj je e, da e, pronađe upravo takve internetske sajtove koji imaju terorističke sadržaje. I došlo je do velikog e, napretka u odnosu na pružatelje usluga. Naš francuski senat je u srpnju prošle godine usvojio rezoluciju kojom želi da se ovaj sustav jama proširi na e, sve e, opasne sadržaje na internetu. I mislim da je to izuzetno važno. Mislim da se ne smijemo ovdje ograničiti na terorizam, samo takav kakav je, već i na sve one radnje koje mogu dovesti do terorizma. I u današnjem kontekstu, s obzirom na COVID i na krizu koju je prouzročio korist. E, vidimo da se nacionalizam budi, tako da je naš interes e, a to e, u našem interesu je da se uhvatimo u koštac s tim na vrijeme i hvala njemačkim kolegama koji su stavili ovo na dnevni red, gospođa Borovan Dorme. And danach Cornelia Ernst. Ok. Madame Borovan Dorme, vous avez la Merci, monsieur le président. Merci. Hvala gospodine predsjedniče i hvala što ste organizirali ovaj, eh, ovu raspravu i hvala organizatorima. 2019. godine države članice su uspjele otkloniti šest napada ekstremne desnice i zanimljivo je da je govor tih malih skupina zapravo govor u kojemu se najviše govori o prijetnji islama u Europi. Dakle, ne vide nikakvu razliku između činjenice da e, prakticirate e, vašu religiju, e, islam ili islamski terorizam. A važno je da vidimo da su zapravo ove dvije ideologije vrlo slične u oba slučaja smatraju da su oni e, viša, e, na višoj razini od drugih. Imamo e, vrlo visoku mizoginiju, dakle žena je vrlo, njena uloga je umanjena. Dakle, imamo isto tako i mržnju protiv židova i homoseksualaca. Za što se tiče i ekstremne desnice i islamskog terorizma, E, zapravo je e, upravo e, internet najbolji način za radikalizaciju propaganda ko potiče upravo te vukove samotnjake da krenu s riječi na, pređu s dijela i to dovodi do terorističkih dijela. Ovdje govorimo o različitim e, e, populacijama. Međutim, ove dvije ideologije se koriste istim načinom razmišljanja. Na isti način radikaliziraju svoje sljedbenike i ovise jedna o drugoj. Na kraju e, htjela bih e, naglasiti što je moguće učiniti u odnosu na usklađivanje europskih zakona u odnosu na borbu protiv terorizma. E, terorizam nema precizno, preciznu definiciju u međunarodnom pravu. Danas još uvijek ne postoji prava definicija E, terorizma, a e, borba protiv e, ekstremne desnice pokazuje da nam upravo to nedostaje. Dakle, zakonodavstvo država članica koje bi bilo usklađeno. Tako da je potrebno da se dakle bavimo definicijom terorizma E, to je e, definicija koja je svima nama potrebna, te e, molim Europol da se pozabavi time. Kapura from Finland. Sada Rika Pura iz Finske, onda Miguel Hestoso, onda Cornelia Ernst i onda iz Rumunjske Dana Florea, gospođa Dana Florea. Riječ gospođa Rika Pura iz Finske. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti našim gostima na njihovoj prezentaciji. Kao što znamo, došlo je u petak do jednog incidenta napada u Parizu. Ispričavam se, ali zvuk je jako loš i teško je gospođu razumjeti. dulje vrijeme u većini europskih zemalja nismo imali ozbiljnijih napada, ali sada naše raznoliko društvo dijeli ovaj zabrinjavajući fenomen. Dakle, svjedoci smo napadama na njih i također na obične građane i također imamo i sve jači porast desničarskog ekstremizma koji ima drugčije ciljeve. Želim spomenuti pitanje koje je spomenuto u izvješću, odnosno jednog logora, naročito stanja žena i djece u tom logoru, koji su izmješani iz tog logora kako bi dobili međunarodnu zaštitu. Nije bilo Riječ je o ženama koje su bile pripadnice ISIS-a, no one nisu kazneno gonjene iz razloga što su bile identičnog izgleda, nije ih bilo moguće razlikovati. Tako da nije bilo moguće ustanoviti jesu li i koje su žene sudjelovale u terorističkim napadima. Imamo povratnike iz Sirije i, iz, iz Iraka koji se vraćaju u Europu. U Indiji imamo 400 osoba koje su pod nadzorom. Sada Mihael Hestoso, onda Cornelia Ernst i onda Dana Florea iz Rumunjske i onda zastupnica Valentina Cornelli i onda e, Katerina Kinnici iz Europskog parlamenta. Gospodine Hestoso, čujemo li se? Escucha, se ve. La, la cámara la tengo también activada. Bueno, en cualquier caso, lo siento problemas técnicos, pero bueno, lo importante es que se oiga. Excuse me, I'm going to speak Spanish, but... Uh, um, Señor Gestoso. Anyway. Nažalost, nemamo sliku. Moramo vas vidjeti kako bismo mogli vas prevesti. To je jedno od pravila za prevođenje na daljinu. Ako ne možemo vidjeti sliku, onda samo oni koji razumiju španjolski će moći razumjeti vaša pitanja ili komentare. Možda bih mogao prvo dati riječ Corneli Ernst. I u međuvremenu možemo vidjeti hoće li proraditi vaš video, vaša slika. Možete li pokušati to popraviti? Pokušajte. Ovdje u dvorani odmahuju glavom kada je riječ o kvaliteti veze. Žao nam je zbog ovih tehničkih <laughs> problema. Riječima zastupnica Ernst. Sa sreće da sam ovdje u Briselu. Hvala našim e, gostima na informacijama koje su odijelili s nama. Dakle, u posljednjim godinama smo mnogo govorili o terorizmu, o islamističkom terorizmu, što nikako nije bilo pogrešno, no Zaboravili smo govoriti o desničarskom ekstremizmu i za to vrijeme došlo je do porasta desnog ekstremizma u Njemačkoj, recimo za 10% unutar jedne godine. Zašto nema neke studije ili opisa stanja u Europi o porastu desnog ekstremizma u Europi. Ovdje vidim da postoji nedostatak, nepoznavanje stanja i time ćemo se morati pozabaviti. Dakle, trebamo jedan pregled onoga što postoji i trebaju nam e, i bilježenja u Europi e, desno ekstremističkih e, organizacija i osim toga svaka zemlja ima vlastitu predođbu od desnog ekstremizma i spomenuto je pitanje definicije. Postoji u najmanju ruku definicija terorizma, ali ne i desnog terorizma. Evo, to je prvo što sam htjela reći, a drugo je sljedeće trebamo govoriti i o desnom ekstremizmu u državnim strukturama, naročito u policiji. Imamo ovdje analizu jednog e, zastupnika, jednog policijskog sindikata iz Njemačke koji govori o jednoj negativnoj kulturi u policiji u Njemačkoj. I mislim da tu nismo sami. Dakle, trebamo u svim zemljama članicama istražiti u kojoj mjeri postoji rasizam i ekstremizam u policiji i što može Europol učiniti kako bi pogurno zemlje članice u tom pravcu jer bi to bilo potrebno. Evo, kao što sam rekao, sada je Dana Forea na redu, onda Katarina Korneli, e, e, odnosno Valentina Corneli i Katerina Kinnici. No,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 No, sorry. No. Ništa. Jako mi je žao. Ne čujemo se. E, riječ ima zastupnica Florea iz Rumunjske. Ali ja ću govoriti francuski. E, merci pour organiser Hvala što ste organizirali ovaj sastanak. E, s obzirom e, na e, ovo što smo čuli od Europola, jasno je da trebamo aktualizirati mandat same agencije. A sve to kako bismo poboljšali suradnju među policijama država članica, a cilj je da bolje odgovorimo na izazove koji su pred nama. Tijekom e, rumunskog predsjedanja Vijećem Europske unije mi smo upravo insistirali e, da e, imamo da damo više sredstava agenciji na međunarodnoj razini ulažu se napori kako bi se postigla bolja suradnja u odnosu na sprječavanje i borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. E, dakle, pranje novca, financiranje terorizma, radikalizacija, problemi koji e, su vezani za strane borce. E, dakle, imamo protokol krize Europske unije, to je mehanizam koji proizlazi iz foruma Anderlih Europske unije. Taj protokol treba dati zajednički e, odgovor e, u odnosu na e, širenje terorističkih sadržaja na internetu. Potrebno je dakle koordinirati napore u odnosu na širenje takvih terorističkih sadržaja na internetu. Što se tiče covida, E, jasno nam je da će doći upravo zbog krize do sve većeg širenja e, takvih ekstremističkih ideologija e, te do veće radikalizacije. Upravo je zbog toga važan Europol koji se mora e, biti kadar uhvatiti u koštic sa novim e, e, izazovima. Jesmo li spremni za to? Dakle, ako se budete držali minute i pol, možemo dati riječ gospodinu Nikosu Heterosu koji je uspio uspostaviti vezu, a možda to uspije i gospodinu Hestosu. Dakle, zastupnica Valentina Cornelli iz Italije. Onorevole Cornelli, in collegamento? Gospođo Cornelli, čujemo li se? Can you hear me? U redu, čujemo se. Drago mi je što s vama mogu razgovarati o novim strategijama za suzbijanje kriminaliteta u europskim zemljama i Italija predvodi u tom području u borbi protiv svih oblika kriminalnih organizacija i u pružanju potpore drugim zemljama u tome putem informacija jer je to od ključne važnosti za borbu protiv terorizma između ostaloga, ali i za borbu protiv pranja novca, trgovanja ljudima, trgovanja drogom i tako dalje. Moramo ojačati našu suradnju jer terorizam i problemi koji iz toga proizlaze su sve više zabrinjavajući. Znamo za njemački slučaj, ali postavlja se i problem gospodarskog stanja nakon pandemije, što je također izvor dvojbe i zabrinutosti. Pred nama su veliki izazovi koji su povezani sa pojavom novih tehnologija i sa porastom e, sofisticiranijih e, oblika kriminaliteta. Dakle, Italija djeluje na tom području i radi na e, digitalizaciji javne uprave, što će omogućiti bolju suradnju. Trebaju nam i nova tehnološka rješenja, nove tehnologije za suzbijanje terorizma, desnog terorizma koji se ubacuje i u javnu upravu, dakle kriminalne skupine šire korupciju u javnom sektoru, što znamo da je veliki problem, to su spomenuli i naši gosti, dakle trebamo izdvojiti veća sredstva za borbu protiv takvih oblika kriminaliteta. Hvala vam. Hvala. Zastupnica Kinići iz Europskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti našim e, govornicima na vrlo preciznoj analizi terorizma i nasilnih činova koje počinjaju ekstremisti i slične organizacije. Naročito u svim zemljama bilježimo porast ovakvih pojava i kao što je rečeno postoji teroristički e, terorističke organizacije i politički terorizam e, koji se širi prekogranično, a između zemalja članica imamo nedostatak usklađenosti što omogućuje širenje ovakvih oblika terorizma. Kao što je rečeno u prethodnom sazivu, Europski parlament se pozabavio ovom problematikom Donijeli smo direktivu o suzbijanju terorizma na kojoj sam radila i imali smo i posebno povjerenstvo za borbu protiv terorizma. No moje pitanje našim gostima smatraju li da su ti zakonodavni instrumenti na europskoj razini dovoljni za suzbijanje terorizma i ako pomislimo na borbu protiv e, internetske propagande i protiv e, vrbovanja za ekstremističke političke skupine, među koje možemo ubrojiti i džihadističke skupine. Kada je riječ o strategiji za sigurnost, ja sam kao talijanka od uvijek isticala važnost razmjene informacija i suradnje. Dakle, Upravo zbog nedostatka usklađenosti naših domaćih zakonodavstava, kako možemo ojačati suradnju i razmjenu informacija koje moraju biti potpune i brze, naročito kada je riječ o prevenciji ovakvih oblika kriminaliteta. Hvala, gospođa Hodinski, ima riječ. Ja, Dank, erst recht, e, e, Hvala vam, što ste, nam, što ste mi se obratili na njemačkom. E, spomenuo bih dvije stvari. E, pitanje koje se tiče svih nas, mm, znači radi se o suzbijanju desničarskog ekstremizma i terorizma, no kakva je situacija u državnim strukturama, u, u policiji, e, pa bih vas pitao zato e, ima li Europol je li proveo Europol e, studije glede raširenosti desničarskih stavova u policijskim upravama, u policiji zemalja članica. Nadalje, imate li strategiju za, za postupanje u takvim situacijama? I to se trebamo li uložiti više u u edukaciju ili u druge mjere. E, u kojoj mjeri su zemlje članice odgovorne za ovo? Neke zemlje članice, neke jako važne zemlje članice, e, jednostavno žele e, napraviti studije o strukturnom rasizmu u policiji. Ne žele ni, čak ni napraviti studiju. Studiju ne žele napraviti. <clears throat> tvrdoglavo odbijaju to napraviti. E, na primjer u Njemačkoj. Eto, sad nije ministar unutarnjih poslova tu, ali evo, ovo pitanje se e, je iza njega. E, nadalje, eto, vidjeli smo ali tek jedan primjer, ili Hanao. ovaj sustav je podbacio policija je podbacila tu i, i, i politika također. E, nismo napravili evaluaciju naših vlastitih griješaka. Nismo sposobni se usredotočiti na jedan fenomen. Tu se radi o desničarskom ekstremizmu i terorizmu. Pa o čemu se ovdje razgovara? o islamizmu, ljevičarskom ekstremizmu. E, e, na taj način razvodnjujemo fokus. Trebali bismo se usredotočiti na stvarni problem. Ne radi se o tome da, da zatvaramo oči pred e, islamističkim terorizmom ili desničarskim terorizmom ili antisemitizmom. Ne, ali, ali očito je da nismo da se nismo sposobni usredotočiti na ovaj problem. I, i to, taj nedostatak moramo otkloniti. I zato bih vas upitao e, u Europolu, imate li strukture i strategije kako bismo e, se mogli usredotočiti na taj fenomen i u radu policije i u radu Europola. Puno vam hvala, kolega Lagodinski. Da, to je svakako e, jako važno pitanje. I, I sad upravo ova rasprava je upravo... Thank you very much. E, prošli put smo govorili o, o, o terorističkom napadu u Minhenu. Troje e, ljudi je poginulo. Tri godine je trebalo da e, bi se uopće klasificirao kao kakav E, tako da smatram da je izuzetno e, važno e, da se pozabavimo tim problemom jer nije dakle čini se da jednostavno policija je dosta spora što se tiče E, suradnje u ovakvim terorističkim aktima i imali smo e, proteste u e, Irskoj i policija je e, bila e, prisutna, došlo je do ljudi koji su se suprostavili e, protestu ekstremne desnice i činilo se da policija zapravo simpatizira s njima i činim se je pitam se je li policija vidi to, je li misli da je to stvarno trend, da zapravo policija to ne uzima za uzbiljno i ne E, e, komunicira o tome. E, pitam se je li recimo Europol dobio ikakve informacije o ekstremno desničarskim skupinama u Irskoj. Kakav je trend? Govorili ste o tom trendu. Irska je spomenula upravo veliko prisustvo E, irskih terorista na takvim internetskim platformama. U redu, idemo sada dati mogućnost onima koji se nisu uspjeli do sada javili da se javi. Evo, e, Cipar i Španjolska. E, Nikos, pokušajte, malo ćemo duže raditi, nadam se da to možete prihvatiti. Gospodin Nikos Ketilos, izvolite, tu ste. Da, dobar dan i hvala. Dakle, ovaj zadnji, izvješće e, Europola pokazuje da imamo sve više e, ekstremnog desničarskog terorizma i da postoji dosta, doista međunarodne veze među takvim teroristima. Upravo je korona kriza pokazala u kolikoj mjeri je važno nastaviti e, e, nadzirati e, internetski sadržaj u Europskoj uniji upravo zbog lockdowna. Dakle, e, mjere trebaju biti takve e, da će e, osnažiti rad policijskih službi i istražitelja upravo na digitalnom polju te im dati vještine i alate koji su prikladni za to. To uključuje umjetnu inteligenciju kao i analizu podataka na toj razini smatramo e, da e, bi e, bilo učinkovitije ukoliko bi se EU pozabavila takvim problemima desničarskog terorizma. Možete li nam reći kada će komisija poduzeti konkretne korake kako bi Evropska unija uvijek E, bila uključena u ovu raspravu jer e, ovdje se radi o prijetnji za e, građane. Možete nam reći kako će se Europol uhvatiti u koštac sa ovakvim prijetnjama. Hvala lijepo. Hvala. A sada gospodin Toso, izvolite. Hoćemo pokušati Evo, uspjeli ste se e, uključiti. Izvolite. E, žao mi je što sam imao tehničke probleme i ja ću vam se obratiti. Obratit ću se na španjolskom jeziku. Ovog ljeta u Španjolskoj vidjeli smo pravu invaziju, prošli smo kroz pravu invaziju E, ilegalnih migranata koji su došli u e, Španjolsku. I upravo se stoga obraćam Europolu. Imate li statistike o e, brojkama vezanim za teroriste koji bi eventualno mogli doći u Europsku uniju tako što će se kriti među migrantima i htio bih znati postoje li kontrola kako bi se e, provjerila veza ili e, način na koji sve te osobe ulaze u Europsku uniju i to naravno nezakonito. Drago mi je e, da smo vas čuli, dobro je da ste postavili to pitanje Evo, eh, malo smo prekoračili predviđeno vrijeme. Trebali smo raditi do 18.30. Eh, evo, dakle, eh, kao i obično, molimo prevoditelje na koljenima da nam daju još nekoliko minuta da nam pomognu jer trebamo još čuti gospodina Vangerbarta Tata iz Europola. A na kraju ću još dati riječ gospodinu Pistoriusu. On je čuo cijelu ovu raspravu, poslušao je. Tako da, evo, zahvaljujemo prevoditeljima, a sada eh, vam eh, dajem eh, riječ. Izvolite, Kevin. Nažalost, neću moći odgovoriti na sva pitanja, ali e, na neka hoću. Dakle, sve više informacija dolaze od država članica. Sve više ih ima, nemam točne brojke. I što se tiče provođenja zakona i snaga za provođenje zakona, oni su svi uključeni i Međutim, nažalost, e, e, mi u tome ne sudjelujemo u potpunosti. Što se tiče platformi, e, neke od ovih pojedinaca e, stvaraju svoje vrastite e, platforme preko Whatsapp skupina i grupa i, i na druge načine. I to je na neki način pozivnica za pojedince da se radikaliziraju. E, vidjeli smo iz ovih e, napada terorističkih da često e, neki događaj u privatnom životu utječu na to da od radikalizirane osobe postanete terorista. Što se tiče pravne definicije, naravno da Europol nije taj koji se time treba baviti. Međutim, zato postoje e, naravno stručnjaci, e, to je stvar e, parlamenta, država članica, ali činjenica je da postoje problemi zbog različitih definicija terorizma. Te stoga trebamo ovdje biti usklađeni. Dakle, to nije u našem mandatu. Ekstremizam i nasilje e, je nešto što nas e, ipak e, zanima. Postoji naravno i poteškoća vezana za slobodu izražavanja i u kolikoj mjeri ekstremizam utječe na, ima pravo na određenu slobodu izražavanja. znamo da e, postoje veze između organiziranog kriminala i e, terorizma. Drago mi je što ste spomenuli ove važne projekte i protokole e, koje smo začeli E, kako bismo uskladili e, ono što se događa u državama članicama i nadam se da ćemo i dalje imati sredstva kako bismo unaprijedili protokol. Imat ćemo i aktivnosti od 24 sata i e, vezane upravo za takve aktivnosti osvješćivanja, unapređenja i suradnje. Što se tiče provjera na granicama, da, činimo to naravno. Imate e, agente Europola koji e, pomažu na granicama, naročito kada postoji sumnja na ekstremizam ili terorizam. To činimo već četiri godine i e, oni su još uvijek prisutni na žaristima da li dovoljno izvješćujemo, moram reći e, da nemamo uvijek dovoljno informacija, dobijemo ih sve više, to je važno. Pokušavamo učiti e, od džihadizma. I e, vrlo često dovedemo nekoliko država članica i onda e, pokušavamo e, staviti zajedno informacije kako bismo recimo na kraju tjedna imali bolju sliku o tome što se događa. Pitanje jesmo li uspjeli? Ne, ne još, nismo još stigli e, do željenog cilja. Moramo poboljšati našu stručnost e, na tom polju. Međutim, moramo imati više kontakata sa pružateljima usluga, internetskih usluga. Moramo imati i e, pravo da to činimo. Govorili smo o ovim e, velikim podacima, big data i na tome radimo. A što se tiče definicije, e, tu nam treba podrška e, na pravnom, e, sa pravnog stajališta, ali i sa političkog. Hvala evo što ste mi dali ovu priliku da vam se obratim još jedanput i nadam se da ćemo u budućnosti ponovno imati priliku to činiti. Hvala. Žao mi je što vam nismo dali priliku da zabilježite svako pitanje koje vam je postavljeno. Ali evo sve ste učinili kako biste rezimirali e, e, ova e, pitanja i odgovorili skoro svima jer čuli ste sva ova pitanja, raznolika pitanja. A sada gospodin Vitoft, izvolite. Pokušajte vi. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Evo, ja ću se također potruditi da, da govorim na neka pitanja koja su izravno postavljena meni. E, zločini, mržnje i, Da, točno je da svi mogu reći što žele na internetu, internetu e, bez da ih se pozove na odgovornost za to i ja sam uvjeren da e, zajedno moramo riješiti taj problem. Svi gradonačelnici u, u Donjoj Saskoj su, i, i drugi dužnostici su, su, prošli edukaciju kako postupati u takvim slučajevima. Jel to samo treba zaboraviti? Ne, ne. Znači, ovo on se mora prijaviti policiji jer e, u suprotnom policija ne može postupat e, i za obavještajnu službu je to također dobro ako mi te činove možemo povezati s pojedincima i, njih onda kategorizirati. znači, nadalje, četovi, skupine koje smo otkrili, koje je policija otkrila, pa ne mogu to sad komentirati, to je otkriveno u drugoj saveznoj pokrajini, ali Ministarstvo unutarnjih poslova u toj saveznoj pokrajini sad sigurno prikuplja dodatne informacije o tome. No pitanje je kako kako izgledaju tendencije na ovom području. E, mi smo jako zabrinuti prisutnosti, prisutnošću desničarskih stavova u policiji na konferenciji ministra unutarnjih poslova. Na jesen ćemo e, sastaviti jedan pregled situacije kako bismo se upoznali sa, sa sadašnjom situacijom i prikupit će se statistike koje će nas vjerojatno iznenaditi, no ovo je fenomen koji je nažalost prisutan i e, ne samo u policiji, nego i u, nego i u javnoj upravi, ja bih rekao. Tako da, da e, ne bi ništa sad prejudicirao. Potreban nam je okvir e, na razini Evropske unije, znači postupanje prema uh, pružateljima internetskih usluga, uh, obavezati ih da uklone određene sadržaje, ne cijelo vrijeme nuditi nove takozvane chat rooms, uh, da onda neko pod svojim tajnim identitetom može dalje nastavljati sa svojim štetnim djelovanjem. Hvala vam, e, gospodine Vithaut. E, zahvalio bih se također e, prevoditeljima. Evo i gospodine Pistorius, evo čuli ste ovu raspravu, intenzivnu živu raspravu i evo izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući Aguilar. Evo Rekao bih sljedeće, evo, ovo je bio neku ruku jedan deja vu. E, e, što se događa kad, e, želimo govoriti, raspravljati o desničarskom ekstremizmu? to, je, sad sam vidio, isti taj refleks ovdje. Kod nekih koji kažu da se ne smije samo govoriti o, desničarskom terorizmu, nego i o ljevičarskom terorizmu, o islamističkom terorizmu. Pa, pa to nitko ne dovodi u pitanje. Danas e, predmet rasprave desničarski ekstremizam. To je potpuno opravdano, ali to e, svakako ne znači da smo mi zaboravili na ljevičarski ekstremizam, ali E, trenutačno se čini da je desničarski ekstremizam najopasnija pojava u, u, u Europi ta tendencija u porastu e, i, i, i, i raste neusporedivo brže u odnosu na ljevičarski ekstremizam. A šta će biti u budućnosti, to ne znamo, to ćemo vidjeti. I jasno je da moramo e, razlikovati neke stvari. Desničarski ekstremizam se e, razlikuje od ljevičarskog ekstremizma po tom što je to kanal prema desničarskom terorizmu. Te su granice tu dosta zamu, ta granica je dosta zamučana. Tu, su često, tu se često radi o pojedincima, e, usamljenim mladim muškarcima koji se radikaliziraju e, i nadalje desničarski ekstremizam povezan i ne samo s terorizmom, nego i sa desničarskim populizmom, znači e, s društvom kao takvim. E, i tu se iznose stavovi u, u, u, od određenih političara koji su bili nezamislivi prije 10-15 godina. Mi, Europol nije, nije, nije kontrolno tijelo za, za, za vrijednost, vrijednosti u Europi i, ali moramo ukazati na neke promjene i, i moramo zaustaviti e, ta strujenja Danas e, raspravljamo o desničarskom terorizmu, ekstremizmu. E, neki govore sad ovdje u svojim izlaganjima o, invaziji ilegalnih migranata. To me začudilo. To, to, to je relativizacija problema. I, i tu slabost mi ne smijemo dozvoliti. To je gospodin te rekao o, o nasilju prema političarima i dužnosnicima. Mm, to je isti oblik prijetnje. To moramo zaustaviti. Da se to ne raširi u društvu. Ako se ljudi ne, ne osude angažirati politički e, jer strahuju od, od određenih oblika odmazde, onda je to ozbiljan problem za demokraciju. Europol naravno ima, eh, ima važnu zadaću, ali, ne može, ne može voditi tu političku raspravu. To je na vama. Gospođa Ernst je rekla da, da, da bi se trebala izraditi studija o desničarskom ekstremizmu i moramo vas upozoriti na to da je e, finsko predsjedništvo baš izradilo takvu studiju. Evo, ta je vama dostupna sigurno, samo, treba, samo treba malo potražiti i potruditi se. Pa možete pročitati. I nadalje moramo paziti na to da razlikujemo desničarski terorizam od ekstremizma, od populizma. I za kraj bih još rekao nešto o strategijama kad se radi o desničarskim radikalima. Da, e, e, nemojte miješati Europol u to. Europol je policijsko tijelo. Europol se bavi analizom e, gomile podataka. Gledamo što se može nadzirati na internetu i kazneno progoniti, ali ne možemo sve napraviti. Moramo se znači odlučiti kako, kako uspostaviti ravnotežu između slobode i sigurnosti i, koje onda ovlasti dat e, Europolu. Evo, da rezimiram, e, rasprava je bila jako interesantna, e, moramo paziti što se tiče svih oblika ekstremizma i desničarskog ekstremizma. Hvala vama. Hvala vama, gospodine Pstorisu. E, zahvalio bih se njemačkom predsjedništvu, zahvalio bih se prevoditeljima i svima vama koji ste sudjelovali, svim zastupnicima Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Evo, ovo je bio, dugačak dan. Dobro smo se naradili danas. E, sutra ujutro ima ima toga još. Vidimo se sutra ujutro. U 10 sati. Vidimo se.